Želio bih vas informirati da zapisnik e, e, jučerašnjeg sastanka su na raspolaganju i dostupni. Ako nemate komentara, onda smatramo e, zapisnik usvojenim. Sad prelazimo na prvu točku našeg dnevnog reda izvješće gospođe Ris o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Dati ću joj riječ. Izvjestiteljice, gospođo Ris, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Još sam spremala papire, gospodine potpredsjedniče Timermans, gospodine povjereniče Vela. Danas ću početi sa jednim flashbackom i vratiti se malo u prošlost. Radi se o noći od 18. 19. E, prosinca prošle godine. Radi se o trijalogu e, gdje je Europska unija da rekla ne e, plastici za jednokratnu uporabu. Mogu reći da se radi o ambicioznom, najambicioznom zakonodavstvu. Nismo imali izbora, nego smo morali postati avangarda što se tiče ove teme. Ja sam e, puno puta intervenirala, ja sam isto tako govorila o brojkama, o tragičnoj situaciji naših oceana u svijetu, no i ovdje u našim europskim morima. E, plastika ubija stanovnike mora, no isto tako prijeti i nama ljudima. U tom smislu e, imamo znači e, devet proizvoda i ribolovni alat koji predstavljaju 70% morskog otpada. Mogu reći da imamo sve razloge kako bismo bili spremni zadovoljni sporazumom koji je postignut te noći sa austrijskim predsjedničom. Prvo, povećanje liste e, ovih e, proizvoda za jednokratnu uporabu koje će biti zabranjeni do 2021. godine. Imamo znači štapiće za uši, držače za balone, mješalice za piće i tako dalje. A tu smo isto tako e, dodali i oksobio razgradive plastike, no isto tako i spremnike za e, napitak. Radi se još od dodatnih 30% plastike. Vijeće je bilo je imalo e, zadrške, no uveli smo isto tako i to proširenje sustava odgovornosti potrošača. Taj princip da onaj koji onečišćava mora i platiti je u srcu našeg e, zakonodavstva. Imamo tu znači e, potrebu financiranja skupljanja opušaka i to